čekati do 9.15. Možemo krenuti odmah. Vidim da su svi ovamo stigli veseli. Ne možemo vječito biti na godišnjem odmoru. No, još jednom srdačno vas pozdravljam. Pozdravljam predstavnike komisije, goste, prevoditelje, zastupnike. Naravno, program nam je danas pun i stoga predlažem da se odmah prihvatimo dnevnog reda. E, što se tiče prihvaćanja dnevnog reda, e, imamo molbu e, i od strane nas i od zastupnika da danas ne počnemo popodne sa točkom 10, već točkom 11 i da nakon točke 11 obradimo točku 10 to je molba izvjestiteljice. Mislim da to možemo, to možemo izaći u susret ako nema primjedaba. Prevodi se na 16 jezika danas e, i prema e, zastupniku e, ćemo sada usvojiti protokole, odnosno zapisnike prethodnih e, sjednica od e, lipnja 2018. i od srpnja 2018. I sada točka 4. Što se tiče općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2019. izvjestitelj e, izvjestitelj kolega Valkar Siso i e, dajem kratko riječ. E, se Siz e, je u ime našeg odbora izradio izvješće i danas ćemo, odnosno o tom mišljenju, o njemu ćemo danas glasovati. Izvolite, imate riječ. Hvala lijepa predsjedavajući. Kao prvo, hvala svima koji su pridonijeli izradi ovih mišljenja. E, to je prerađeno preko amandmana i time izvorni tekst poboljšan ovim amandmanima. Možemo utvrditi e, da se proračunska linija koju je utvrdio vijeće promijeni i predložili smo komisiji e, da se uvode i pilot projekti e, tekst koji će danas biti na glasovanju daje nam mogućnost da pokažemo koliko je bitno da se uvedu izvanredne mjere uslijed e, ruskog embarga na uvoz e, voća i povrća, zatim mjere za e, suzbijanje ksilele fastidiose, te zatim programi iz obzora 20, 2020. To su sve jasne poruke i radi se o tome da se izbjegnu rezovi e, u 2019. u sektoru poljoprivrede koji je proteklih godina zaista bio ugrožen. Hvala lijepa. A, hvala lijepa. onda možemo e, početi sa glasovanjem. Da. Sada amandman jedan dižemo ruku, a o amandmanima ćemo glasovati elektronski. Amandman 1. Protiv. Usvaja se. Amandman 2. Za. Protiv. Usvaja se. 3. Za. Usvaja se. Hvala. 4. Za. Hvala. Usvaja se. 5 za. Usvaja se. 6 za. Usvaja se. 7 za. Usvaja se. 8 za. Usvaja se. 9. Usvaja se. 10. Za. Usvaja se. Kompromis jedan. Otvaram glasovanje. Jeste svi glasovali? Jedan glas previše iz e, afdd e, je previše. E, gospodine Egnju, molim vas. da, imamo tri glasa, glasujemo četiri puta. Mislim da je problem sa uređajem. Ignorirat ćemo što kaže uređaj, imate pravo, glasovali ste samo tri puta. E, zaista se ispričavamo e, zbog ove pogreške. Ovo je bio tehnički e, problem. Zatvorom glasovanje. E, usvaja se. Kompromisni amandman 18 za usvaja se. Dvadeset jedan. Tko je za dvadeset jedan? Tko je za? Protiv? Odbija se. 22 za. Usvaja se. 23 usvaja se. 24 za. Usvaja se. 25 za. Usvaja se. 26 za. Usvaja se. 27 za. Usvaja se. 28 za, protiv. To ćemo sada provjeriti. Otvaramo glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromisni amandman 30 za. Usvaja se. Ne, još jedan put. Provjeravamo 30. Tko je za? Protiv? Odbija se. 31. Za? Usve se. 32. Za? Protiv? To ćemo provjeriti. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbije se. Ovdje je zaista bio rezultat 50, odnosno pola pola. Žao nam je. 33. Tko je za protiv? Provjeravamo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. usvaja se sa tjesnom većinom. Kompromisni amandman 34. 37, prostite, usvaja se. 36 za, usvaja se. 37 za, usvaja se. 38 za, usvaja se. 39 za, 40 za, usvaja se. 41 za, usvaja se. Sada glasujemo o cjelovitom tekstu. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Hvala e, lijepa. Čestitamo. Želi li izvjestitelj nešto još reći? Hvala predsjedavajući. Već sam e, sve rekao o ovom mišljenju. Hvala lijepa. Dobro molim da kod iduće točke o proračunskim pitanjima za pilot projekte i, i slično, možda možete uvesti e, ovo glasovanje i dati nam pojašnjenja. Hvala e, predsjedavajući. Već ću ponoviti što sam vam rekao. To se već e, odnosilo i na ovo izvješće i kako danas nemamo mnogo vremena, mislim e, da je e, da to možemo sintetizirati i sažeti i hvala vam što ste mi dali riječ. Već, već sam rekao sve što sam htio reći i e, već sam sve sažeto e, rekao za oba izvješća. Hvala lijepa na tome. Glasujemo o kompromisnim amandmanima e, po pitanju pilot projekata i pripremnih mjera 58.46 46. Tko je za? usvaja se. 58.64 6, Usvaja se. 5, Tko je za? Usvaja se. To su kompromisni, odnosno amandmani izvjestitelji. 5864. Tko je za protiv? Odbija se. 5877. Za protiv? Odbija se. 5878. Tko je za? Protiv? Ovo je vjerojatno usvojeno, no to ćemo provjeriti elektronski. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Na hvala lijepa. 5, 5879 6, 1, Oni su identični. Tko je za... Usvaja se 5880. Tko je za, protiv, odbija se. Pedeset za protiv provjera pet osam pet zatvaram glasovanje u Usvaja se. Molim da dignete ruku. 5, 8, 8, 1 za, protiv, odbija se. Pet, osam, osam, šest, pet, osam, osam, tri, za, protiv, odbija se. 5884 za, protiv, odvija se. Amandman

9504 za usvaja se. Pet osam sedam tri usvaja se. Pet osam osam osam. Tko je za? Protiv odbija se. 5903

9.4 za, protiv, odbija se 7 7.4 za, usvaja se 7-5 za, protiv, usvaja se 5.8, 9.0 za, protiv, odbija se 5.8, 9.1 za, protiv, odbija se

608 usvaja se. 508 9 7 za protiv. To ćemo provjeriti. Zatvoran glasovanje. Odbija se. 5 8 9 5 za Predsjedavajući se ispravlja. 5, 8, 9, 6 za, protiv, odbija se. 5, 8, 9, 5 usvaja se. 8, 9, 8 za, protiv, odbija se. 5, 8, 6, 9, usvaja se. 5, 8, 9, 9, tko je za, protiv, odbija se. 5, 8, 7, 0, za, protiv, usvaja se. 5871 za protiv usvaja se. 5900 za protiv to ćemo sada provjeriti. 5 900 otvaram glasovanje zatvaram glasovanje odbija se sa tjesnom većinom. 5872 usvaja se 5876 za protiv. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Sa tjesnom većinom odbijeno 5901 5902 koje je za protiv dobro EPP očekivao bih e, da EPP bude protiv e, i zato sam pogledao koordinatora EPP-a. Hvala lijepa. Time smo zaključili glasovanje. Gospodine Enju, predsjedavajući rezultat posljednji e, glasovanje, e, posljednji amandman P902 je e, usvojen. Ne glasujemo o cjelovitom mišljenju, samo o amandmanima. Izvjestitelj ima riječ. Zahvaljujem vam gospodine predsjedavajući, što ste ovo uporno doveli do kraja. Dakle, nema više ništa ono toga što sam rekao prije. Hvala. Da, znam da su pravila kakva jesu. Pa da vam nisam pokušao dati riječ, onda biste se možda mogli osjetiti uvrijeđenim. Eto, stoga sam vam ipak dao riječ. E, ispričavam se ako to niste željeli. Predlažem da krenemo na šestu točku dnevnog reda. Zahvaljujem svima koji su sudjelovali u glasanju. Vidi se da smo svi odmoreni jer smo glasanje obavili u manje od 20 minuta. Minuta przerwy technicznej minęła. Przechodzimy do punktu szóstego. Sprawozdanie okresu. Samo jedan mali prekid, jednominutni za neke tehničke stvari, a prelazimo znači na točku privremeno izvješće o višegodišnjem financijskom okviru, stajališta parlamenta u cilju postizanja dogovora. Mislim da smo tu postigli, odnosno želimo postići e, dobar sporazum izvjestitelj za mišljenje gospodin Jar, ali čini se da nije ovdje. U svakom slučaju on ima dobre kolege i prijatelje koji će nešto reći i kojima ću ubrzo dati riječ. Dakle, prvo dajem riječ gospodinu Lincu. A pan, ja čuje czuję zwolniony. Molim vas da nas vi uvedete u temu jednostavno onda ja ne moram puno govoriti. Imate riječ gospodine Linc. Hvala predsjedavajući. E, ja ću predstaviti ovo izvješće u ime kolege Jara koji danas e, nije mogao ovdje biti. Radi se o kratkom izvješću kolega e, Jar je sastavio vrlo kratak tekst i kolovoz, 31. kolovoza u 13 sati je rok za predaju amandmana. E, dakle, ukratko e, radi se o tome koje će e, utjecaj VFO imati na poljoprivredu u idećem razdoblju i kolega Jar je htio Eh, naglasiti eh, da eh, Evropljane i Evropljanke treba opskrbiti sigurnom zdravom hranom, no cijeli sektor poljoprivrede je u sve težoj financijskoj situaciji, ima sve veće namete. Tu je i pitanje pitanje Brexita, zatim tu su različiti načini e, kako izložiti taj e, proračun, zatim tu je problem e, konstantnih i tekućih cijena kao metode koja će se uzeti i na kraju kolega Jar ističe da je reforma ZPPA, ZPPA mora pripomoći debirokratizaciji i on se raduje amandmanima koji će biti podnešeni i zahvaljuje se na predstavljanju ovog izvješća. Hvala lijepa. Hvala vam na ovom uvodu, a ja otvaram raspravu. Prvo ću dati riječ izvjestiteljima u sjeni. jer oni su sudjelovali u radu na tekstu u ime svojih klubova. Čini se da imamo dovoljno vremena, pa za početak neću postavljati nikakva ograničenja. Izvolite. Zahvaljujem. Zahvaljujem izvjestitelju na izvrsno obavljenom poslu. Bilo je izvjesnih nejasnoća u pogledu e, određenih stavaka u višegodišnjem financijskom okviru i mislimo da je trebalo uzeti u obzir inflaciju i e, pregled na sredini termina. Radi se tu o sredstvima iz drugog stupa. Pour tous les acteurs du développement rural et euh, je pense que ce, euh, cette inquiétude doit euh, être partagée par a ovo nam stvara zabrinutost i smatramo da bi nam se svi trebali bi pridružiti u tome. Dakle, ako imamo e, regije e, koje zapuštamo, one će postati e, pustinje. I zbog toga sam protiv e, drastičnih rezova u drugom stupu. E, što se tiče resursa, želimo imati vlastite resurse e, kako bismo imali dostatna sredstva. Međutim, fond je nužan ako želimo podržati tranziciju prema onim praksama koje su održivije. Hvala. Zahvaljujem. Želi li još netko se javiti? Netko od izvjestitelja u sjeni? Čini se da ne, pa onda prelazim eh, na popis prijavljenih. Hvala eh, predsjedavajući. Želja bih zahvaliti našem izvjestitelju. Eh, ovo je sasvim sigurno najvažnija tema o kojoj možemo raspravljati i u ovom i u sljedećem e, e, mandatu i moramo vrlo pažljivo pristupiti e, tu temu. Radi se ovdje o načinima kako ćemo trošiti novac, a tu je ključno da imamo na umu što poljoprivrednicima treba. Kada razgovaramo s poljoprivrednicima, a mnogi od nas ovdje su e, poljoprivrednici, i ako pitamo te ljude što doista želite, oni uglavnom spominju tri teme. Kao prvo, svakako bi htjeli da e, dobiju da, da se cijeni ono što oni rade. Oni se bave prirodom, žele sačuvati prirodu i žele učiniti sve što mogu da sačuvaju e, prirodu i žele e, dobiti nešto za uzvrat za onaj ogroman novac koji troše i obnatan trud. Kao drugo, oni žele nastaviti e, se baviti poljoprivredom, žele to prenijeti na sljedeće generacije, žele da mogu od toga pristojno živjeti. A onda se postavlja pitanje treba ali taj prihod e, poljoprivrednika doći direktno iz proračuna iz Brisela ili bi trebalo samim poljoprivrednicima omogućiti da taj novac ostvare na tržištu time što će prodavati svoje proizvode. I mislim da je upravo na nama ovdje i u ovom domu da damo odgovor na to pitanje, odnosno da donesemo zakone koji će poljoprivrednicima omogućiti da manje ovise o potporama, e, izravnim potporama koje će stizati iz proračuna. Također vidi se da se u različitim zemljama e, razvijaju različite poljoprivredne politike e, i da imamo različite oblike e, potpore prihodu poljoprivrednika i o tome treba razmisliti. U prvom redu postaviti si pitanje da li doista direktne potpore pomažu poziciji poljoprivrednika na tržištu. Dakle, moramo se time pozabaviti i trebali bismo imati jednu širu raspravu o tome kako trošimo novac koji je u okviru višegodišnjeg financijskog okvira e, namijenjen poljoprivredi. Imamo dobrih slučajeva, e, mnogo toga dobroga o čemu možemo govoriti i svojim kolegama i svojim građanima i ako to učinimo, ako budemo govorili više o tome, onda će svi biti spremni dati više novca za poljoprivrednu politiku. Dakle, mislim da trebamo e, raspravljati o, dakle, o adekvatnom financiranju poljoprivredne politike i kroz raspravu morali bismo razviti dovoljno dobru poljoprivrednu politiku koju o kojoj ćemo moći govoriti drugima i potaknuti ih da daju sredstva. E, pozwólcie, że skorzystam Molim vas, e, kaže predsjedavajući, da i meni nešto dozvolite da nešto kažem. E, naime, prethodni govornik rekao nešto vrlo zanimljivo. Svi se mi srećemo s poljoprivrednicima u svojim zemljama i širom Unije i postavlja se pitanje što je adekvatna potpora, što znači adekvatno prikladno financiranje. Što to znači u vašim pojedinim zemljama, recimo u Poljskoj ili nekoj drugoj zemlji? A recimo što to znači možda i na jednoj nižoj razini u regijama, u sjevernoj Italiji, na primjer. Da kako da svi bismo željeli da u svojim zemljama imamo poljoprivredu na razini kakve je na primjer u Nizozemskoj, ali za to će nam trebati vremena. Dakle, poljoprivrednici nam uvijek govore osigurajte nam stabilne uvjete, omogućite nam da zaradimo novac. Mi ne želimo milostinju, nego želimo priliku da zaradimo za život. Istovremeno moramo pažljivo postupati i pratiti što se događa širom svijeta. Na, e, e, już czasami mniej znaczy Spomenuli ste i utrku na e, tržištu koja se trenutno e, vodi, e, koja je sasvim sigurno relevantna, dakle utrku na globalnoj razini. U svakom slučaju zahvaljujem vam na rečenom. Mislim da je bilo vrlo zanimljivo. Naš izvjestitelj se eto nešto udubio i izvjestitelj razmišlja o amandmanima. Oui, merci, monsieur le président. En tout cas... Gospodin hvala. Što se mene tiče, naglasio bih za razliku od onoga što smo upravo čuli, da nam ZPP ni na koji način se sada ne osigurava e, odgovarajuće uvjete E, odnosno kako, pitanje je kako voditi pregovore o onome što sada ugrožava taj sektor. Ako naši poljoprivrednici ne poštuju standarde koje postavljamo, e, bit će kažnjeni, a istovremeno su suočeni sa nižim proračunom. O tome se govori, o tome govori povjerenik e, više puta, ali ništa se ne događa na terenu. E, poljoprivrednici žele da dobiju poštenu cijenu za ono što proizvode. Hvala. Zahvaljujem. E, dajem riječ vašem susjedu. Hvala vam. Mišljenje odbora za poljoprivredu je da se brani proračun e, e, za zajedničku poljoprivrednu politiku i to po dva stajališta. E, to mi smo uvijek tako mislili, tako govorili, no nažalost u samom sustavu nije došlo do poboljšanja. Mi podržavamo predloženi tekst mišljenja. E, ponovit ću da komisija tvrdi kako ne bi smjelo biti negativnih financijskih posljedica okolnosti, političkih okolnosti poput Brexita ili novih politika, politika u okviru Europske unije, no istovremeno ako pogledamo koliki je taj e, proračun, ako ga usporedimo, e, možemo, e, ako pogledamo kako se računa u različitim zemljama, e, vidimo da se to radi prema dvije različite metode i to je loše, dakle to nikako nije e, dobro. Ono što se odnosi na drugi stup, time snosi loše posljedice i moramo biti toga svjesni i moramo braniti investicije i mogućnost zapošljavanja u ruralnim područjima koja već E, doživljavaju zapravo egzodus. E, ne smijemo dopustiti da radni drugih e, odbora, ni komisije, ni vijeća ugrozi razine ZPP, odnosno da ih dalje snižava. Hvala. Želio bih, željela bih samo reći, e, obratiti se izvjestitelju i reći da mi se čini da je izvješće prilično dobar, ali trebamo biti vrlo e, pažljivi ovdje jer čini se da doživljavamo ogromne e, rezove kao što sam već e, rekla, e, izvješće je u tom smislu izbalansirano, odnosno djeluje u, onim, u onom prostoru koji uopće imamo. E, no, očito je da ima rezova u proračunu za poljoprivredu. Jedan od prijedloga je bio da se dodatno razmišlja o sustavu e, vlastitih sredstava, e, a ja bih e, stavila na dnevni red i temu doprinosa pojedinih država članica. Mislim da je to dobro. Dakle, vlastita sredstva fino može, ali mogli bismo spomenuti i veće doprinose država članica. U tom izvjestitelje s pravom E, naglasio rezove u drugom stupu, ali ipak mislim da trebamo e, reći da žalimo zbog povlačenja e, iz strukturnih fondova jer čini se da ćemo zapravo mi biti gubitnici u, u, u, u okviru strukturnih fondova. To bi se možda moglo e, predložiti u obliku amandmana. E, spominje se kako je potrebno da se sredstva namjene za očuvanje okoliša, e, zatim govori se o sporazumima o slobodnoj trgovini jer oni uvijek u bolju poziciju stavljaju izvoz a to ugrožava, odnosno to ima loše posljedice za e, metode proizvodnje. Neki od predloženih amandmana se odnose i na neke druge e, važne teme. Gospodin Hedman je spomenuo nešto vrlo važno. Naime, postavio pitanje možemo li i dalje razvijati mjere e, direktne potpore ili bi trebalo sve prepustiti tržištu. To je sasvim sigurno vrlo zanimljiva e, rasprava. E, trebalo bi razmišljati o tome koja se sredstva mogu dodijeliti ZPP-u i u koje segmente ZPP-a. Trebali se raditi samo o direktnoj potpori poljoprivrednicima ili neke druge mjere koje bi bile E, prilagođenije njihovom funkcioniranju na tržištu. E, komisija očito ima svoj novi model koji sada gura. E, nisam sigurna hoće li se novi model pokazati dobrim i vrijednim, ali sasvim je sigurno da je rasprava koju ste spomenuli važna i ona se već i odvija. E, u svakom slučaju želimo da tržište e, pridonese e, situaciju u kojoj će poljoprivrednici više zarađivati. Hvala. Hvala. Molim vas da ne slijedite primjer gospođe Aguilere i da ne govorite toliko dugo. Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Rekao bih nešto što nije zapravo na dnevnom redu, ali mislim da je bitno ne Rekao sam e, prošli puta kako idem u Španjolsku i da bi želio e, posjetiti jedno poljoprivredno dobro i moj dragi kolega iz Španjolske mi je to i omogućio. nije mi bilo najjednostavnije pronaći to selo e, i to dobro, ali e, eto uspio sam, tamo je bio jedan mladi poljoprivrednik. Bojao sam se hoće li on znati, moći govoriti engleski, ali on ne samo da je znao engleski, nego je točno znao tko sam. E, pokazalo se da se o meni pisalo o Eh, o mm, mom posjetu, a pokazalo se i da je eh, on na tom imanju samo jedan mjesec godišnje, a da eh, ostalih 11 mjeseci radi ovdje u Briselu. No, dobro, došao sam znači, na tog imanja i bilo mi je vrlo drago što je to bilo moguće. razgovarali smo o nomcu i taj je konkretan poljoprivrednik izgubio sina prije određenog vremena u jednoj nesreći e, i to e, se događa zapravo sve češće kod nas u Ujedinjenom kraljevstvu, e, kraljevini sve je više ljudi koji stradaju u tom području. Dakle, mnogo govorimo o sigurnosti opskrbe hranom, ali trebalo bi imati na umu i sigurnost rada na poljoprivrednim imanjima. Hvala vam što ste mi omogućili da ovo kažem. tak važne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 Ja sam protiv e, svakog reza e, u proračunu za poljoprivredu. Htjela bih istaknuti sljedeće. Potrebno je uložiti e, više napora za uspostavu političkih mjera koje će osigurati položaj poljoprivrednika u smislu da ne moraju biti ovisni o javnim sredstvima. Da bismo to napravili moramo uspostaviti mehanizme za jamčenje pravednih cijena diljem e, cijele poljoprivredne godine. Nadalje, mislim da je vrlo važno točno odrediti kamo idu ta sredstva. I ovo izvješće bi to trebalo napomenuti. Trebamo promicati e, poljoprivrednu, e, ekološku poljoprivredu i proizvode. Moramo dati podršku u prvim godinama e, za počinjanje poljoprivredne aktivnosti i za mlade, a i za one koji nisu tako mladi, ali tek počinju u ovome sektoru. Isto tako treba uspostaviti smjernice kako se e, javna sredstva koriste učinkovito, te da bismo imali poljoprivredni sustav koji ispunjava potrebe društva te malih i srednjih poduzetnika u poljoprivredi. Zatim e, trebamo osigurati kontrolu profita e, tvrtke koje e, se žele okoristiti ovim javnim sredstvima. Zahvaljujem. Gospođa Petir. Hvala gospodine predsjedniče. Na sjednicama Europskog parlamenta e, često razgovaramo o potrebi jačanja sigurnosti Europske unije u svim područjima njezinog djelovanja e, kad je riječ o sigurnosti vanjskih ugroza, sigurnosti e, interneta, E, sigurnosti investicija, sigurnosti opskrbe energentima. No nažalost samo na ovom odboru govorimo o sigurnosti opskrbe hranom 500 milijuna građana Europske unije kao strateškom i sigurnosnom pitanju nažalost primanja u poljoprivredi ispod su prosječnih razina primanja zaposlenih u drugim gospodarskim sektorima. uslijed klimatskih promjena koje u pojedinim dijelovima europske unije posljednjih godina eh, uništavaju značajne količine usjeva ali i zbog drugih utjecaja poput ruskog embarga ili nepoštene trgovačke prakse svjedočimo depopulaciji ruralnih prostora. smanjenje proračuna za zajedničku poljoprivrednu politiku smatram pogrešnom porukom posebno prema mladim poljoprivrednicima jer želimo da se oni uključe u poljoprivrednu djelatnost. proračun europske unije koji će uskratiti europskim poljoprivrednicima potrebnu pomoć kako bi očuvali svoja gospodarstva očuvali svoje obitelji i europsku tradiciju nije dobar proračun trebamo ga mijenjati i stoga podržavam preporuke koje je kolega Jar iznio u svom izvješću. hvala lijepo. Gospođo, e, Gospođa Katajnen. U potpunosti se slažem s izvjestiteljem i prethodnim e, govornicima. Zajednička poljoprivredna politika treba vrlo jasno i jako europsko financiranje za budućnost i to moramo e, održati na sadašnjoj razini. Radi se o sigurnosti hrane, sigurnosti okoliša, odgovoru na klimatske promjene i također na e, konkurentnost općenito. Od nas se traži da održimo sigurnost hrane i e, energije unutar Europske unije kao i stabilnost. Zbog toga e, rezovi u ovom dijelu proračuna idu suprotno e, ambicioznim ciljevima naše poljoprivredne politike. Sadašnja situacija što se tiše nacionalnog e, financiranja također je komplicirana. Vrlo je jasno da europski poljoprivrednici očekuju umjerene, e, umjerena sredstva od e, svog e, dohodaka od svog proizvoda. Imamo i prirodne katastrofe i fluktuaciju u ekonomiji koje dovodi do potrebe potpora i u budućnosti. Hvala. Znači, Gospodin Roper, zahvaljujem. Mislim da smo imali dovoljno vremena E, dobro razmotriti prijedloge komisije. Jednako tako imali smo sjajnu priliku razgovarati s našim e, lokalnim poljoprivrednicima i poljoprivrednicima iz susjednih zemalja putovati i upoznati se e, s njihovim očekivanjima e, te e, promotriti što to mi možemo poduzeti da bismo osigurali svjetlu budućnost poljoprivrede te da ona može privući nove mlade poljoprivredne. No mislim da moramo biti dosljedni. Ako na plenarnoj sjednici ustvrdimo da se ne slažemo s rezovima u financiranju, onda se toga moramo i držati novi izazovi i e, nove želje moraju se dodatno isfinancirati od strane država članica. E, dakle, ne može se to zaobići. Još nešto vezano uz drugi stup. Svi mi želimo države ruralna područja diljem Europske unije sada imamo 25% rezove e, u ruralnim područjima. Što će se dogoditi e, s tim područjima ako e, onemogućemo te važne lance? Zatim, drugi stup se koristi i za program razvijanja vještina vodstva i stjecanja iskustva. Nadalje, e, u pogledu prirodnih katastrofa, što je vrlo važno, prošle godine mnoge su e, države iskusile e, problem velikih kiša, međutim, ove godine za uzvrat pate zbog suše i nedostatka kišnice. Znam da ćemo sutra više razgovarati o tome, međutim to moramo uključiti u naše izvješće. Ako poljoprivrednik izgubi 20 do 30 posto prinosa zbog e, vremenskih okolnosti, to onda e, jedne godine e, iduće godine će imati drugačije probleme, isto tako zbog vremenskih prilika. Znači, želimo da Europa ima kvalitetne prehrambene namirnice. I slažem se s gospodinom Haltelom da moramo razgovarati o cijenama. Jer ukoliko to ne budemo učinili, što više e, podržavamo e, e, poljoprivrednike, zapravo što više podržavamo tvrtke, to manje ostaje poljoprivrednicima. Znači moramo smanjiti, sniziti ove pragove cijena. Tako da budemo sigurni kako poljoprivrednik uživa potrebnu i dostatnu potporu. Nadalje, moramo shvatiti da sve zemlje moraju biti konkurentne i da je konvergencija potrebna i u budućnosti. Hvala. Pani Thank you, Zahvaljujem e, e, e, predsjedaču i zahvaljujem gospodinu Jaru. E, mislim da se danas moramo usmjeriti na obranu e, proračuna. Naravno da e, moramo imati jasnu sliku o tome kamo se sredstva koriste, međutim ako nemate sredstva kako ćete ih rasporediti. Za većinu poljoprivrednika tijekom ljeta plaćanja iz ZPP-a e, predstavljaju jedini siguran izvor prihoda, sve ostalo je nesigurno. Imamo e, vremenske neprilike, povećanje troškova, e, probleme, s prinosima. Dakle, moramo se usredotočiti na tu sigurnost za poljoprivrednike koju im pruža ZPP. Sutra ćemo razgovarati o vremenskim nepogodama i klimatskim posljedicama kao što su poplave, suše i tako dalje. I u svjetlu toga trebali bismo tražiti povećanje proračuna. E, ovi rezovi nisu temeljeni na potrebama našega sektora. Temelje se na tri, odnosno četiri čimbenika. Jedan su posljedice izlaska, e, odnosno Brexita. Drugo je poticanje e, drugih mjera kao što su mjere za migraciju, obranu i tako dalje, a treće poticanje država članica da povećaju svoj doprinos e, općem proračunu. Zbog toga mislim da mi moramo vratiti pritisak na države članice. I e, iz, jasno reći da se e, potrebe drugih sektora ne mogu namiriti skraćenjima, odnosno rezovima u, u poljoprivrednom sektoru. To mora biti naša mantra, to stalno moramo naglašivati. E, ove e, mjere koje su spomenute vezano za tržište, slažem se s vama. Međutim, e, supermarketi s kojima ja razgovaram, oni uvijek govore inflaciji cijena. Dakle, oni kažu da će troškove podnijeti proizvođač. Stoga mislim da su se stvari uvelike promijenile tijekom e, naše ljetne stanke. Mm, ovaj odbor treba e, povećati pritisak na povećanje proračuna i tražiti povećanje upravo zbog e, vremenskih nepogoda. Ali najprije trebamo osigurati ova sredstva. Hvala pewnie ten sposób dyskusji będzie przebiegał w czasie kampanii. Čini mi se da je e, ovo smjer u kojemu će e, se naše rasprave odvijati tijekom izborne kampanje. A sada smo u e, onoj fazi razrede proračuna. Idemo, svakako ćemo nastaviti ovu raspravu kasnije. Dank u eh, Hvala predsjedavajućem. Eh, ovoga ljeta eh, mnogo sam razgovarala u Nizozemskoj o ovim problemima. Ovo što je gospodin Jan spomenuo je nešto što naglašavaju i administratori u moje zemlji. Poenta je ako počnete razgovarati o poljoprivrednicima i sporazumu o klimatskim promjenama te važnim mjerama vezano za sigurnost hrane, e, okoliš i tako dalje, imamo tu visoke standarde. Međutim, moramo znati kao poljoprivrednici na obiteljskim gospodarstvima, e, moramo znati možemo li ostati na tom, e, na našem imanju. Postoje velika razlika između nas i velikih multinacionalnih e, farmi koji imaju pol tisuće e, krava ili svinja. To je velika razlika u odnosu na gospo, e, obiteljska gospodarstva. Naravno da je važan čimbenik dodatnih sredstava, odnosno potpora. A s druge strane jednadžbe u Nizozemskoj imamo, trpimo mnoge štete uslijed suše, i e, poljoprivrednicima, e, poljoprivrednici moraju platiti 3-4 puta više za e, stočnu hranu i krmu. Zbog toga stalno naglašava naš ministar poljoprivrede koji se vratio iz SAD-a prije nekih dvije godine, kako čak i u Sjedinjenim državama mora se nastaviti s potporama poljoprivrednicima. Naš premijer kaže ne, zaboravite sve E, idemo ispočetka međutim mi e, ni ne znamo koji e, iznos sredstava će biti na raspolaganju vidi 10% ili 15%. Dakle, svi političari i svi šefovi država i vlada dolaze vama sa svojim projektima i kažu jasno ne možemo podnijeti više rezova. To je nemoguće. Dakle, to je ono što bismo trebali raditi i e, srdačno podržavam e, prijedlog gospodina Petera Jara. I moramo znati kakav će sljedeći korak biti. Nakon mnogih godina proizvodnje hrane u Europi moramo se osvrnuti naravno i na sporazum o klimatskim promjenama i sigurnosti hrane. Moramo znati kako ćemo u budućnosti osigurati e, hranu i sredstva prije nego što počnemo e, debatirati o e, proračunskoj politici. Za Europski parlament ovo je vrlo, vrlo važna rasprava koju želimo u budućnosti. Znači ne govorimo samo o e, okolišu, već i o industriji. Ako pogledate druge velike kontinente proizvodnja e, se zapravo e, e, ostavlja samo tržištu. I to će se i nama dogoditi ako ne budemo pazili. Gospodin Buda. Zahvaljujem predsjedatelju. Mm, naravno, svi želimo imati dosljedne proračune. Međutim, istodobno vidimo da proračun je suočen s mogućim rezovima. Međutim, pogledamo li izazove u poljoprivrednom sektoru, čini mi se kako bi najlakše bilo e, izvršiti pritisak na države članice da povećaju svoj doprinos proračunu. U suprotnom nećemo moći e, dati ta sredstva poljoprivrednom sektoru. E, također čulo se jedno zanimljivo pitanje. Što to znači adekvatno, prikladno financiranje u sektoru poljoprivrede. Što je bilo prvo, jaje ili kokoš? Mislim kako taj e, vid moramo e, razumjeti u svjetlu e, pročurskih sredstava koje su prikladna kako bi e, poljoprivrednik mogao pristojno živjeti, kako bi imao pristup zdravstvenoj skrbi, e, obrazovanju, e, pristojnoj mirovini i godišnjem odmoru. S druge strane, u našim raspravama treba uzeti u obzir i interese potrošača. Potrošači moraju imati pristup kvalitetnim, dobrim proizvodima po priuštivim cijenama. A sada se vraćam na pitanje izravnih plaćanja Izravna plaćanja su e, jedan sigurnosni pojas za poljoprivrede. Poljoprivrednikama, poljoprivrednicima. E, u istočnoj Europi imamo e, izravna plaćanja na zajamčenoj razini. Međutim, ona ne omogućuju jedan pristojan život poljoprivrednicima zato što su na nižoj razini od drugih država. I moram reći da e, smo mi e, igrači na jednom jedinom istom tržištu. E, I kilogram krompira košta jednako u, odnosno mesa u Rumunjskoj i u Njemačkoj, ali u Rumunjskoj je teže proizvesti to meso po tim cijenama. Dakle, imamo manje sredstava na raspolaganju za preživljavanje. Evo, uravnoteženje izravnih plaćanja je nešto što je nužno kako bismo imali uravnotežen poljoprivredni sektor diljem Europske unije. Pod člankom sedmim e, u sjajnom izvješću našeg kolege Petra Jara stoji e, da vezano za financijska sredstva koja se koriste u kriznim situacijama moramo e, definirati što su to krizne situacije. Primjerice u Rumunjskoj danas nećemo moći e, iskoristiti financiranje kako bismo se borili protiv afričke e, stočne groznice koja napada svinje. Dakle, ta bolest se prenosi sa e, divljih svinja, a njih je teško kontrolirati jer ulaze iz Ukrajine. Ne postoje mjere kompenzacije za gubitke. Tisuće svinja su u ovom trenutku morale biti E, ubijene da kako bi se spriječilo, e, spriječilo prenošenje ove bolesti. U isto vrijeme, što se tiče e, svinjogojstva, moramo napraviti jednu zaštitnu mjeru, sigurnosnu mjeru za poljoprivrednike koji se bave svinjogojstvom. Hvala predsjedavajući s obzirom na ove strateške planove za ZPP htjela bih reći da je financijski okvir e, kojeg sad dogovaramo mogao biti i bolji. Nije ono što želimo, no teško je donositi e, e, dobre odluke s takvim uskim manevarskim prostorom. Htjela bih reći da se radi o o poljoprivrednom razvoju i e, u poljoprivrednim područjima mnogo ljudi e, odlazi u velike gradove metropole i e, iz toga bi bilo učinkovitije da imamo primjerenije financijske instrumente. Znamo tu je Brexit, tu je i situacija u raznim zemljama članicama koja nije dobra i ne mogu izdvojiti više novca za ruralni razvoj. No, možda bi e, trebali e, možda raviti vlastita sredstva za ovu proračunsku liniju. Ako želimo više Europe, onda nam treba proračun koji i cijeni ovu takvu Europu a onda pitanje tržište, politički e, dogovori, sporazumi, e, trgovinski sporazumi trebaju osigurati da e, tržište prikladno funkcionira, no ako posljedica takvih sporazuma bude da poljoprivrednici imaju štete, onda im trebamo štetu nadoknaditi iz prvog stupa, a ako novac iz prvog stupa premestimo nekakav e, fond za krizne situacije, onda to nekako moramo nadomjestiti. E, moramo Eh, gledati stvari iz perspektive poljoprivrednika i eh, vidjeti kako se oni time moraju nositi jer situacija je zaista teška ako ne poznajemo točno kakav će biti VFO onda ne možemo donesiti eh, političke odluke u području agrarne politike. Hvala lijepa. Gospodin Dante. Hvala predsjedavajući. E, već je mnogo rečeno. E, htio bih samo podsjetiti e, da su sve studije pokazale da bez ZPP-a većina evropskih poljoprivrednika ne bi imala prihod, a, a vremenske neprilike u raznim zemljama Europe pokazuje da je bitna star, snažna zajednička poljoprivredna politika koja pruža sigurnost i to bi trebao biti naš cilj idućih godina. Ovo će se postići jedino potporom kroz prvi stup. E, daju se predlozi e, za proračun i e, šefovi zemalja članica su razgovarali o tome kako mogu ojačati ZPP. E, mišljenje naših e, kolega je dobro, no trebalo bi e, nešto, još trebalo pojasniti u nekim sitnicama kako E, to ne bi našlo odjeka samo u parlamentu već i u drugim institucijama. E, moramo se dogovoriti unutar naše institucije i onda moramo vidjeti kako ćemo to predstaviti u vijeću. I e, ja bih rado da uložimo neke amandmane u tom pogledu. Dakle, pričuva za krizna situacije je nešto što je neophodno, no vidjeli smo da komisija e, e, ovu e, pričovu nije mogla osloboditi jer zemlje članice nisu htjele posegnuti u džep ako to ne bi dolazilo iz prvog stupa i onda vidimo da poljoprivrednice nemaju imaju problema već i kod prvog e, stupa i taj novac se stavlja onda u pričuvu za krizne situacije. Hvala lijepa. E, kolega ima riječ. E, teško je doći do novca za bilo kakav projekt. Morate ljudima objasniti čemu e, želite novac za neki projekt i stoga e, mi je čudno da potpredsjednik kaže da ne možemo objasniti zašto ćemo e, potrošiti novac dok ga ne dobijemo na hrpi i to nije dobro i to je razlog zašto neki ljudi u ovoj e, ustanovi ali u komisiji misle da i može proći to da novac koji je sada tu za ZPP mogu uložiti u obranu ili neke druge sektore predlažem da zastupnica McGuinness ode i čuje što se govori jer stalno se navodi da je nemoguće vratiti se ljudima Europe i novac je kraljici ili Larry Goodmanu i imate situaciju u mojoj zemlji imate na jednom jedna osoba dobiva mnogo za jedan određeni broj hektara, a susjed do njega ne dobiva ništa. Ne moramo eh, da idete sa objašnjenjem u banku da želite novac, a ne kažete u koju svrhu, ne bi više razgovarali s vama. I Evropsko eh, javno želi znati kako se rabi ovaj novac i mislio sam da socijalisti traže više novca kako da e, stvari e, krenu loše, a da prvo sredimo naše financije sa e, da poljoprivrednike eh, tretiramo kao što Amerikanci tretiraju neke svoje eh, zatvorenike. Dajemo im eh, samo sitnice da bi se održali glavu iznad vode i moramo nešto promijeniti ako želimo održati ovaj proračun a nešto je još tu sa povećanim doprinosim. Irska je neutralna zemlja koja jamstvo imama E, ja e, ako želim povećanje doprinosa naše zemlje e, što koje jamstvo imam da se to neće potrošiti na nešto drugo recimo na više oružja više obrane ili na nešto što više ide u borbu a ne u hranjenje ljudi mene nećete e, nagovoriti e, da e, uvjerimo irski narod u to jer mi želimo mir, a ne bombe i obranu. Kolega Bogović imate riječ. Hvala, slažem se da moramo osigurati e, pristojnu razinu financiranja e, i NATO članice slažu se e, da treba 2% BDP-a za osiguranje hrane, no što se tiče europskog proračuna ne možemo postići ni, ni 1,3% izdvajanja BDP-a i stoga i ovaj postotak koji se trenutačno dodjeljuje e, za e, sigurnost hrane, dakle 0,3%, to je sedam puta manje nego što se NATO članice izdvajaju za članstvo u NATO, e, što se tiče smanjenja u drugom stupu, drugi stup želi osigurati da ruralni krajevi budu e, naseljeni, da su pogodni za stanovanje, da su e, digitalizirani, da ljudi ondje ostaju i da se bave poljoprivredom. I mislim da smanjenjem e, fondova i novca u tom stupnju šaljemo krive signale. Ako ne osiguramo kvalitetne uvjete života, što se tiče obrazovanja, blagostana, mladi ljudi neće odlučati ostati na selu. Radim e, i dajem što e, sve od sebe e, na projektima pametnih sela i hvala na, vam svima na potpori za drugu fazu ovog projekta pametnih sela. Mislim i nadam se da će proračun biti realističniji po pitanju e, e, financiranja poljoprivrede i da bar zadržimo ove e, dosadašnje razine. Hvala. hvala izvjestitelju na dobro odrađenom poslu. Brinu me rezovi u drugom stupu jer postoje zemlje koje, kojima treba ovaj drugi stup kojem ma trebaju investicije u poljoprivredu koje e, ma trebaju radna mjesta e, u poljoprivredi i znamo da direktna plaćanja nisu ista u svim zemljama iako svi imamo istu cijenu goriva, e, pesticida i tako dalje. Htjela bih reći da razina direktnih plaćanja i EU kaže da je e, naš moto ujedinjeni u različitosti. Mi moramo imati jednake uvjete za sve. Dakle, francuski poljoprivrednik e, dobiva dvostruko više od E, rumunjskog poljoprivrednika i obojica preživljavaju. E, jasno je da se rumunski poljoprivrednik ne može natjecati sa francuskim poljoprivrednikom, nego ne samo u Francuskoj. Ovo je pitanje koje se tiče cijele Europe. Dokle god su troškovi proizvodnje isti, pravedno je da e, subvencije budu e, iste u ono, svakoj zemlji članice. Spomenuli smo i radna mjesta. Znate da Rumunska i druge zemlje članice e, su suočene sa depopulacijom u ruralnim područjima. Ako smanjimo drugi stup, e, smanjujemo e, novac ondje gdje je najpotrebniji. Nećemo imati resurse e, da mladima omogućimo da žive u ruralnim područjima sa svojim obiteljima i rekli smo da trebamo da poljoprivrednici ne budu ovisni o direktnim plaćanjima e, i da zapravo zarađuju novac na tržištu, no budimo oprezni. Tržište se suočava e, sa teškim uvjetima, tu je konkurencija od e, uslijed proizvoda iz Brazila, Ukrajine, Kine i svi ti proizvodi su mnogo jeftini od proizvoda naših poljoprivrednika jer e, moramo se pitati e, držali se ove treće zemlje iste razine proizvodnih uvjeta i slažem se da moramo biti oprezni, kao što su kolege rekle, da e, vidimo treba li nam ova pričuva za krizne situacije i kako ćemo to regulirati. E, moramo e, kad kad pristupiti tim rezervama a ne možemo ih aktivirati. Rumunska ima problema sa bolešću koja je pogodila svinje i ne možemo e, e, koristiti pričuvu za krizna krizna stanja i e, rumunski uzgajivači moraju sada klati svinje uslijed bolesti. Hvala najljepša ja sam protiv e, bilo kakvih rezova za ZPP u idućem VFO-u. E, taj e, VFO treba odražavati stanje na terenu. Moramo nazvati stvari pravim imenom. Sada se mučimo i zbog Brexita, zatim zbog povećanja izdavanja za obranu. E, e, moramo tražiti od zemalja članica da povećaju svoje e, doprinose i ne želimo da u svemu tome nastradaju naši poljoprivrednici. Komisija je predložila rezove u drugom stupnju. Komisija ne može se osloniti na zemlje članice da nadoknade taj nedostatak iz drugog stupa, manjak iz drugog stupa i e, zemlje članice neće moći e, ići u korak s tim rezovima i to će povećati neravnoteže u Europskoj uniji. I na kraju što se tiče e, krajnjih e, regija kad je gospodin Hogan bio na Azorima rekao da neće biti rezova ondje i e, mnogo e, se e, dogodilo i u drugim regijama koje, što pokazuje da moramo povećati novac za krajnje izložene regije i taj proračun za takve regije mora se spomenuti u idućem proračunskom okviru i čestitam gospodinu Jaru a sada kolega iz komisije imate riječ. Iz opće uprave Agri. E, hvala nekoliko kratkih komentara. Već smo dali e, tehničke pregled e, VF-ova u srpnju i ja ću se ograničiti danas na neke točke. Spomenuli ste kontekst u kojem Eh, je nastao ovaj VFO, eh, tu je Brexit, eh, moramo financirati druge politike i moramo imati postojeće sredstva za već postojeće politike i komisija je našla uravnotežen prijedlog gdje je e, rez za direktna plaćanja za ZPP je smanjenje, recimo e, spominje se e, rez od 3,9% za direktna plaćanja, za neke zemlje se čak i predlaže povećanje direktnih plaćanja u poljoprivredi. Dakle, tu smo uključili ideju e, da će e, doći do zaokruživanja i e, suzbijanja neravnoteže što se tiče drugog stupa kojeg ste spomenuli. Rezovi jesu predloženi. Dakle, komisija kaže da želimo zadržati potporu e, ruralnim područjima, ali želimo ravnotežu između plaćanja, između EU-a i zemlje članice. Drugim riječima, zemlje članice moraju malo više potegnuti što se što ste tiče pričuve e, tražite manje E, birokracije i kod te pričove za krizne situacije smo predložili e, smanjenje birokratizacije i predlažemo fleksibilni sustav koji će omogućiti potrebne fondove e, koji se brže mogu aktivirati u slučaju e, potreba. No, istodobno novi e, prijedlog također želi izbjeći skraćivanje, odnosno rezanje direktnih e, e, plaćanja za poljoprivrednike iz godine u godinu. Dakle, to je nekakva vrsta rollover mehanizma koji bi konkretno bio operativan. Također ste govorili o ne plaćanju i vraćanju financijske discipline do 2020. Ovo je pojednostavljenje. Alternativa je da nastavimo sa sadašnjom preksama da zemlje članice traže povrat i 2021. No onda morate imati direktne e, rezove i mislim da je to pitanje što je pragmatičnije i što je jednostavnije. E, upravo smo to ovdje predložili. Hvala na, na crtu izvješća, mišljenja. I e, evo, toliko od mene za danas. Hvala lijepa. Zahvaljujem, a gospodinu e, Lincu, izvjestitelju. Hvala predsjedavajući. E, samo e, kratko kolega jer zahvaljujem na amandmanima. Mnogo javljanja za riječ je bilo i većina se vas izrazilo protiv rezova u području ZPP-a. Mene interesira kakve će amandmane kolege Flanagan i tema podnijeti jer njihove su mišljenja malo se odmakla od općeg raspoloženja ovdje u odboru i kolega Jar će pokušati izraditi kompromis e, i dati jasan signal odboru za proračun. Hvala lijepa. Bardzo dziękuję. poprawki Zahvaljujem. Rok za podnošenje amandmana je 31. kolovoza u 13 sati, dakle u 1 sat poslje podne. Dame i gospodo, time onda zaključujemo ovu točku dnevnog reda. Mnogo smo raspravljali o ovoj temi, s obzirom da se radi o uistinu važnoj temi. Kako za našu sadašnjost, tako i za oblikovanje budućnosti. Naime, radimo na financijskom okviru koji će utjecati na buduće proračune. Zahvaljujem svima, gospodinu Jaru, gospodinu Lincu. Sada imamo još dvije točke dnevnog reda, a manje od jednog sata, tako da ću morati ograničiti vrijeme za e, raspravu. Točka broj 7. Smanjenje utjecaja određenih plastičnih proizvoda na okoliš. Izvjestitelj je gospodin Rope. E, I tu upućujemo mišljenje odboru ENVI u pogledu prijedloga direktive o smanjenju utjecaja određenih plastičnih proizvoda na okoliš. Cilj i svrha eh, teksta je smanjenje utjecaja eh, plastičnog otpada na okoliš, naročito na vodni okoliš, a isto tako smanjenje utjecaja na zdravlje ljudi. Eh, mišljenje se temelji na procjeni utjecaja koji ukazuje na sve veće količine plastičnog otpada u E, morima i postavlja e, cilj za smanjenje e, količina deset plastičnih proizvoda koje se najčešće pronalaze na obalama i plažama Europske unije. Isto tako govori se o otpadnom ribolovnom alatu. U svakom slučaju, gospodine Rope, molim vas da nas uvedete u temu. Zahvaljujem. Ova je tema uistinu vrlo važna i s njome se zapravo već trebalo, njome se trebalo početi baviti već mnogo ranije. Trebalo je osvijesti i cijelu javnost jer je izuzetno važno da javnost bude svjesna da je plastični otpad problem koji utječe na zdravlje ljudi i zdravlje e, životinja. Želio bih stoga zahvaliti komisiji što je pripremila nacrt direktive. Mislim da je to dobar tekst, dobar zakonski tekst i da vrlo jasno pokazuje što trebamo učiniti i kako možemo postići željene rezultate. Nažalost, Komisija govori samo o mikroplastici i njezinom utjecaju na e, morski okoliš, a e, propušta e, govoriti o mikroplastici, utjecaju mikroplastike na životinje u tlu jer i kroz tlo ili iz tla ona ponovo e, završava u morima, a kroz e, životinje i biljke stiže i do ljudi. Dakle, o tome se u direktivi ne govori, a mislim da bi trebalo. Sveukupno uzevši, ovaj je prijedlog direktive vrlo veliki korak u pravom i dobrom smjeru, ali mislim da se tekst može još doraditi i mora još doraditi treba u njemu jasno definirati očekivanja i rezultate. Možemo spomenuti da je recimo 1950-ih se koristilo oko 5 milijuna tona plastike, a sada godišnje koristimo 300 milijuna tona. Znači doživjeli smo jedan ogroman porast količine plastike. A e, plastični otpad e, završava u morima tako da imamo cijele otoke plastike koji e, plutaju morima, a da ne govorimo o mikroplastici. E, mnogo se plastike koristi za kozmetičke proizvode, recimo paste za zube koje svako jutro <laughs> koristimo i onda isperemo i iz naših umivaonika stiže do mora progutaju je morske životinje i tako se nastavlja e, tijek. E, uzrok e, tome je, tom porastu korištenja plastike je činjenica da je plastika jeftina, a, a ako ništa ne poduzmemo, doista će posljedice biti strašne, naročito i za zdravlje ljudi. U tom kontekstu se uvijek naglašava i trebamo naglasiti mikroplastiku trebamo utvrditi e, točne datume, rokove, e, ograničenja, e, iznose dakle za države članice, dakle, da li do 20, 2025. treba postići recimo smanjenje od 50%, a do 2030. smanjenje mora biti oko 80%. Tako dakle, stoji u našem prijedlogu kao što i predlažemo komisiji da razradi metodu e, izračunavanja i to unutar tri godine, a ne šest godina. Šest godina je jednostavno predug period. Isto tako treba će nam jedna e, procjena e, na polovici tog perioda, tako kako bismo mogli vidjeti u kojem se smjeru situacija razvija. Komisija govori o kružnoj ekonomiji i spominje recikliranje e, jer e, nećemo vjerojatno moći sasvim izbjeći upotrebi, e, upotrebu plastike. Trebamo govoriti o netoksičnoj kružnoj ekonomiji, trebamo govoriti o ekstremnim vremenskim uvjetima koji također utječe na, postup, na proces razgrađivanja plastike. Naime, treba biti e, realan i uočiti da se svojstva plastike mogu mijenjati pod ovim, odnosno onim vremenskim uvjetima. To također moramo uzeti u obzir. E, daje se još jedan prijedlog prema kojem bi države članice trebale e, uvesti porez na plastiku ili povisiti cijenu e, plastike. Mislim da bi se to možda moglo učiniti, ali da pogotovo možemo uvesti određena ograničenja za korištenje plastike, recimo u supermarketima. E, zatim e, plastike se možda može prodavati na nekom mjestu koje nije naročito privlačno ni pogodno, pa će potrošači to manje koristiti a u dodatku A e, daje se jedan popis koji međutim nije iscrpan, pa bi trebalo ga dopuniti i razraditi mjere ograničenja za druge proizvode od plastike. E, poziva se sve proizvođače da koriste manje mikroplastike kako bi E, je manje stizalo do naših mora. Na kraju bih želio zahvaliti svima koji su mi pomogli u izradu mišljenja. E, veselim se vašim budućim e, prijedlozima i veselim se raspravi koju ćemo danas imati. Očekujem da će biti korisna i plodna. Hvala. Hvala vama. Pozivam izvjestitelje u sjeni. Svaki ima dvije minute, gospodin e, gospođo e, Hvala vam, gospodine predsjedavajući, i veliko hvala gospodinu Ropeu za posao koji je odradio u pogledu ovog prijedloga. E, jasno je da treba razumno postupati u odnosu na utjecaj na okoliš i da je važno da tekst bude jasan. Mi želimo uh, u Europi dalje uh, razvijati vrijednosti koje imamo i želimo ih dijeliti s drugima. Moramo svi biti svjesni izazova koji su pred nama i pokušati uh, utjecati na ponašanje sviju u pogledu otpada koji nalazimo u svojim morima. Europska unija tu poduzima neke dobre e, korake, e, uključene između ostalog i u kružnu e, ekonomiju. Govori se, govori se o utjecaju na mora, na tlo, zatim o plastičnim proizvodima za jednokratnu upotrebu. To jest vrlo važna tema u ovom kontekstu. E, i trebamo imati na umu tom prilikom razvijanja strategije u pogledu plastike. Dakle, mislim da bi e, dakle, e, to sve trebalo jasno reći kako se ljudima ne bi skrenula pažnja od tih ključnih tema. Postoji niz e, aspekata ove teme koje se mogu smatrati relevantnima i važnima upravo u kontekstu utjecaja na poljoprivredu, e, dakle e, i na način kako se koristi plastika u kružnoj ekonomiji. Treba dati jasne vremenske okvire i također razmotriti alternative E, u smislu upotrebe drugih materijala koji se mogu dakle, koristiti umjesto plastike. Za sve to treba dati e, jasne rokove. E, što se tiče teme odgovornosti, dakle tko je odgovoran za ovim, ja se slažem sa povećanjem odgovornosti proizvođača E, i treba uvesti određene mjere zaštite potrošača. Treba međutim razmotriti je li ovakav tretman e, održiv i prihvatljiv za poljoprivredu odnosno poljoprivrednike, odnosno hoće li oni morati snositi ogromne troškove. Rado bih e, čula reakcije na ove teme, reakcije naših kolega. Hvala. E, sljedeći, e, hvala e, vam, zahvaljujem izvjestitelju na izvještaju na ovom vrlo važnom temu jer doista plastika u okolišu je velika e, prijetnja i sve nas to brine. Ali onda se postavlja sljedeće pitanje, a to je kako je to povezano sa poljoprivredom i to upravo tema o kojoj bismo mi morali e, razmisliti. Zašto? Naime, čini mi se da mi u poljoprivredi, odnosno sami poljoprivrednici koristimo ponekad proizvode za koje nismo ni svjesni da u njima ima plastike. I onda u nekom času nas možda neke nevladine organizacije ili neke druge organizacije e, okrivljuju jer kažu evo u poljoprivredi se koristi plastika koja zagađuje mora, a poljoprivrednici toga nisu niti svjesni. Dakle, e, krivi se poljoprivrednika za nešto o čemu oni jednostavno ne mogu znati, niti imati pojma, niti su svjesni da bi to bila neka njihova odgovornost. Mislim da bismo u ovom izvještaju trebali skrenuti pažnju na to, dakle da se pobrinemo da se poljoprivrednike ne optužuje neutemeljeno za utjecaj na okoliš. Hvala. E, hvala vam. E, mora su pluća našeg planeta, kisi koji udišemo, zahvaljujemo upravo utjecaju mora. Tu svojte nekoliko godina samo u Nizozemskoj E, imamo po, izbacujemo po dva kilometra e, kvadratna plastike u more. E, znači, Europa je odgovorna za mnogo smeća i mnogo otpada koji stiže u mora. Iz tog je razloga vrlo dobro čuti da je Europa spremna odigrati svoju ulogu sprječavanja takvog utjeca. Ne smijemo zaboraviti da u tim morima ima životinja i biljaka koje treba zaštititi od utjecaja plastike kao u ostalom i e, sve ljude. No kada pogledate što države članice rade, nekako se ne čini da to njih jako brine e, i da one i dalje bacaju E, plastične proizvode i za sada ne zabranjuju upotrebu niti prodaju e, plastičnih vrećica, na primjer. E, ipak stvari se polako mijenjaju, tako da jest sve više lokalnih zajednica koje nešto poduzimaju i počinju i naše vlade o tome razmišljati i da kako važno je da i Brisel nešto učini. Europska komisija nam kaže da je ovaj prijedlog e, e, da odgovara e, hitnosti situacije. Meni se međutim čini da je situacija još akutnija i da treba poduzeti još oštrije korake jer svakako je bolje spriječiti nego liječiti. Dakle, može se više toga učiniti. E, kod nas se proizvodi 152 e, različite vrste plastike koje se koriste u prehrabenoj industriji. Tu se nešto e, može i mora poduzeti. Ako pogledamo na police naših supermarketa <laughs> vidjet ćemo da je ogromna količina plastike tamo i da kako e, da to sve ima utjeca. Recimo imate e, avokado, karfiol u plastičnom omotu koji kupite pa ga stavite na kraju u plastičnu vrećicu. Sasvim nepotrebno, dakle nepotreban otpad koji treba maknuti iz naših supermarketa što je bliže moguće, što je brže moguće. E, Treba Europa poduzeti hitne korake u pogledu i vrsta i količine plastike. Treba koristiti one vrste plastike koje se daju reciklirati. O svemu ovome već e, dugo govorimo, a nije dovoljno poduzimati samo male korake e, trebamo e, poduzeti odlučne korake ako želimo spasiti pluća naših planeta. Zahvaljujem. Molim vas da niko ne prekoračuje više e, vremensko ograničenje. Imate po jednu minutu. Sena. Gospodja Sena. Hvala Ovdje se radi o vrlo važnoj inicijativi koja je cilj e, smanjiti potrošnju plastike i Važno je da su zakonodavci e, se ponašaju u skladu s onim što unose u tekst. E, mislim da trebamo usvojiti sporazum koji bismo uputili e, predsjedniku parlamenta i drugim tijelima E, da pripazimo kako se mi e, ponašamo. Govorimo o smanjenju e, zagađenja plastikom, a šta sami radimo? Pijemo vodu iz plastičnih bočica. Dakle, sami moramo promijeniti ponašanje. Dakle, predlažem da naš predsjedavajući napiše pismo pre parlamenta i zatraži da vodu dobivamo u staklenim barčevima e, e, Moram reći da u ime svog kluba da ćemo e, mi podnijeti neke amandmane koji će govoriti o smanjenju upotrebe plastike upravo u poljoprivredi. Hvala. Sljedeće. Hvala vam, slažem se sa svima koji su do sad govorili o tome da je ovo vrlo važna inicijativa i naročito bih željela podvući neke prijedloge u e, mišljenju gospodina Ropea. Na primjer, točka 4.7 gdje se govori o mikroplastici, to je vrlo važna tema, naročito važna tema, jer je e, zapravo najčešća e, vrsta plastike ili oblik plastike koji koristimo u dnevnom životu. Ne slažem se međutim sa amandmanom broj 5 u kojem se e, govori protiv korištenja ribolovnog alata odnosno e, ne, ne razlikuju se različite vrste ribolovnog alata. Mislim da nije dobro e, trpati sve u isti koš. Što se tiče amandmana broj šest, e, tu se govori o regijama. Ja dolazim iz dijela Španjolske u kojem se jako mnogo plastike koristi u okviru poljoprivrede. Reciklira se plastika, dakle često se E, odvaja e, tu plastiku i ona se reciklira, a oni poljoprivrednici koji to ne čine moraju e, platiti kaznu. Dakle, ako odete u Španjolsku, vidjet ćete da se pazi i provodi odvajanje, recikliranje plastike. Oprostite, moram vas prekinuti, imamo vrlo malo vremena. Gospodin Hojsler. Hvala kolegi, ali moramo razjasniti da prijedlog komisije e, uvažavamo, no komisija e, zanemaruje problem e, poljoprivrede samo recimo pogledajte pokrike za poljoprivredu na poljima šparoga Dakle, tu se vrlo malo može reciklirati e, od onoga što se uporabi u e, poljoprivredi. Mnogo se e, toga spaljuje, to nije recikliranje. I kad pogledam samo koliko su narasle količine takvog otpada, to je golemi problem. Ne, ne zagađujemo samo more, već i tla dugoročno i moramo hitno razmisliti kako možemo smanjiti količine e, plastičnih materijala koji se rabi u poljoprivredi. Dakle, kad kad se radi samo o uporabi plastike u plastenicima kako bi se osgojilo povrće ili voće koje dolazi dva, tri tjedna poslije u nekoj drugoj regiji. Hvala predsjedatelju. Neću se e, vraćati na ovo što su kolege spomenule, već bih istaknuo jedan vrlo bitan problem. Kad govorimo o najvećoj prijetnji okolišu današnjice, onda moramo vrlo e, aktivno poduzimati e, mjere i te mjere moraju biti što daleko sežnije. Kada govorimo o plastici za jednokratnu uporabu, postoji jedno tržište koje zapravo stvara problem. E, primjerice, cijela kineska proizvodnja odlikuje se e, upravo e, takvom plastikom. A već sada imamo alternative koje su nam na raspolaganju kao primarne i sekundarne sirovine. Dakle, moramo promatrati kolektivno ponašanje i na razini lokalnih jedinica, a zatim i e, promotriti više struku funkcionalnost različitih e, proizvoda. Dakle, moramo e, proširiti svoj pogled ne samo na ono što je dolazi na tržištu, nego ono što stvara poteškoće i štete na tržištu. I predsjedatelju, bit ću kratak. Primio sam i jedan e, proizvod koji je napravljen od e, rezidualnih e, tvari i možete to prenijeti isto tako odboru, budući da mi podržavamo takve inicijative kada se radi o alternativnim materijalima. A s druge strane potrebne su nam sirovine E, milijarde se e, troše na istraživanje. Možda se e, ti novci mogu iskoristiti za otkrivanje alternativnih materijala koji će se koristiti posebice u poljoprivredi. Hvala lijepo. U poljoprivredi se koriste ogromne količine E, plastike i za pokrivanje e, tla e, i za grijanje različitih biljaka, usjeva kako bi uspjevale. Jedna tvrtka u mom okrugu izmislila je način na koji se može rastočiti, rastvoriti ta plastika uslijed neke kemikalije. Međutim, našle su na e, velike probleme u e, pogledu europskih institucija kada su pokušali dobiti odobrenje e, za ta sredstva. Meni su dali tu kemikaliju i ja sam doista uspio plastiku rastvoriti uz pomoć te tvari. Znači, ne trebamo stvarati probleme na putu ovakvih proizvoda. Gospodin Flanagan kad je e, nešto važno pitanje, onda mnogi ljudi ovdje to naglase. E, međutim, ovo je bitno pitanje. Jer se zavaravamo već prilično dugo i e, ne bismo se trebali uopće zavaravati. Međutim, sada se moramo suočiti s posljedicama. Sama ideja iza izraza nešto baciti je početak tog zavaravanja. Ne možete nešto e, baciti. Sve što bacite ostaje na planetu. Moramo se pozabaviti činjenicom da kada upotrebite plastiku, ta plastika se mora na neki način zbrinuti tako da ne narušava okoliš. Jedna ideja je da se uopće ne koristi plastika, ali moramo stvoriti situacije u kojima olakšavamo poljoprivrednicima taj, e, to taj odmak od plastike u poljoprivredi. Bilo da je to biorazgradiva plastika, bilo da je to ambalaža za e, stočnu hranu u koju e, zapravo stoka može naknadno i pojesti. E, ima puno ideja u tom smislu. Međutim, e, nešto me ovdje brine, a to je što vezano sa e, zastupnikom Agnum. Mislim da je tehnologija sjajna koju ste spomenuli, međutim i ranije smo dobivali takvu tehnologiju. Tvrdilo se da je određena plastika bio razgradiva, <laughs> međutim ona se samo razgrađuje u mikroplastiku koju dalje ne vidite, ali je i dalje u okolišu. Znači ništa ne možemo potpuno baciti. Gospodin Bogović. Svi se strinjamo da je mikroplastika... Svi se slažemo da je mikroplastika e, kritički problem, e, a isto tako i institucije Europske unije koriste e, mnogo plastike. Stoga podržavam duh ovog izvješća, duh slova ovog izvješća, međutim istodobno me veseli što ovo izvješće treba dopuniti nekim važnim informacijama u obliku amandmana. E, razvoj e, biorazgradive plastike je svakako jedna od mogućnosti koju možemo podržati e, s dostupnim sredstvima u okviru obzora 2020 pred Europskoj unijom stoji izazov da podrži e, takve e, prilike i pritome podrži poljoprivredu. Tako da e, se više ne suočavamo s tim problemom. Mislim da idemo u pravom smjeru i mislim da bi Europska unija morala više podržavati razvoj biorazgradive plastike. Ovo je vrlo važno pitanje e, u gospodarskom smislu, a i vezano za utjecaj na ljudsko zdravlje. E, spominjali smo te cijele e, otoke, otoci su povezani s morem, zato po svaku cijenu moramo zaštititi naše more, posebice u pogledu upotrebe plastike u poljoprivredi poljoprivrednici trebaju koristiti plastiku samo kad je nužno. Isto tako, upotreba plastike može pozitivno utjecati na okoliš e, kada e, se radi o borbi protiv herbicida i pesticida. Zbog toga e, se plastiku ne treba samo marginalizirati, već moramo vrlo pomno promotriti sva pitanja i probleme povezane uz plastiku. E, također potrebna su nam i znanstvena istraživanja vezano za upotrebu mikroplastike i biorazgradive plastike. E, dakle, na način koji ne narušava okoliš, a može se potencijalno e, reciklirati. Jednu minutu, molim vas. Meni će biti dosta i 30 sekundi. Ovo je vrlo složena tema mislim da e, javnost e, potiče oslobađanje od svih vrsta plastike. Međutim, ako idemo u tom smjeru, moramo jako dobro paziti na to kako ćemo e, zbrinjavati, na koji način ćemo omogućiti uklanjanje plastike iz poljoprivrede i općenito društva. Svi oni koji lete često imaju plastične pribor za jelo, plastične šalice i tako dalje. Evo, uzmemo zrakoplovnu industriju. To je dobar početak trebamo smanjiti naravno upotrebu e, plastika u poljoprivredi, ali i plastika pomaže da se zaštiti hrana, da se zaštite usje i tako dalje. A imamo e, e, načine na koje možemo zadržati sve one dobrobiti, a smanjiti sve ono što narušava okoliš, ali moramo biti u našem pristupu puno više analitični. Hvala predsjedavajući. Htio bih samo nešto kratko reći kod nas u komunalnom području smo e, napravili postrojenje za spaljivanje gdje se e, proizvodi i e, energija i onda se ta energija koristi dalje E, za preradu, odnosno upotrebljava se e, za grijanje ili pokretanje strojeva. Je li to proizvodnje e, energije u drugom stupnje? Dakle, radi se o tome što ćemo učiniti od toga možemo napraviti i proizvode koji se raspadaju, a da ne zagađuju okoliš. Zahvaljujem. Dajem riječ gospodinu Sarkasu iz e, komisije. Zahvaljujem predsjedatelju i također e, veliko hvala izvjestitelju na ovom nacrtu mišljenja. Evo, time sada otvaramo raspravu u Europskom parlamentu koju ćemo nastaviti popodne i nastaviti zajedno s odborima za ribarstvo i za e, okoliš. S velikim zanimanjem pročitali smo ovaj nacrt mišljenja i znamo da izvjestitelj e, predlaže ambiciozne mjere e, koje ćemo e, vrlo pomno analizirati. Drago nam je da, je da su mjere ambiciozne, međutim želimo biti oprezni. plastika je zaista izvor zagađenja tla, dođe na kraju u vodu u more, ipak se plastika ponajviše u obliku mikroplastike nalazi u e, vodenom okolišu, posebno moru. I zbog toga e, komisija e, Komisijin se prijedlog najviše usredotočuje na mikroplastiku na plažama. Proširiti područje primjene direktive bez jasnih dokaza nije baš uputno, posebice kada se radi o morskom otpadu slažemo se da su e, sadašnje prakse odbacivanje plastičnog malča i tako dalje e, na kraju perioda uzgoja i ima značajan utjecaj na okoliš. To se e, vidi iz Europske strategije od plastici koja je usvojena početkom ove godine kojom tražimo održiviju uporabu, e, odnosno prikupljanje i reciklažu e, plastike, e, posebice one koja narušava okoliš. Međutim, proširena odgovornost potrošača doista je urodila plodom u mnogim državama članicama, primjerice vezano za gnojiva i da li se i tamo koriste e, plastika iz malčiranja. Mikroplastika jest problem kojim se bavimo u drugim e, područjima, u drugim sektorima i drugim uredbama. Od e, tekstila i nekih drugih izvora, recimo peleti i tako dalje, njima se bavimo odvojeno. Ako smijem, e, gospodine predsjedatelju, istaknuo bih samo neke važne elemente ovog izvješća. E, smanjenje e, potrošnje na 50 i 80% plastike nadilazi ono što smo mi postavili u procjeni učinka. A vezano za nju, E, imamo ovu jednokratnu plastiku e, za jednokratnu upotrebu, za hranu i tako dalje, to očekujemo da će se ipak e, nastaviti u budućnosti, a treba će protiv toga uložiti mnoge napore. Ono što je važno da imamo sad polazište i određene ciljeve. Mm. Jednako tako zabrinjava me smanjenje e, ove e, perioda koji zahvaća evaluacija ove direktive sa šest na tri godine. Nama je doista potrebno e, razdoblje od šest godina kako bismo imali sustavne ciljeve. Isto tako, izvjestitelj želi ukloniti izuzeća za proizvođače kada se radi o zabranjene jednokratne plastici. Naravno da želimo naglasiti biorazgradivu e, plastiku kao nešto što e, stvara izbunjenost. E, mi doista biorazgradivu plastiku koja je uistinu biorazgradiva u morskom okolišu vidimo, onda možemo to uzeti kao jednu iznimku, međutim ne općenito. Što se tiče e, problematične politike, e, plastike, oprostite, e, ovdje ne govorimo o pojedinim tvarima, već o proizvodima, a ne samoj vrsti plastice. Polipropilen, polietilen, PT i tako dalje mogu biti podjednako štetni. Dakle, više se bavimo proizvodima nego plastičnim materijalima. E, imat ćemo naravno u budućnosti i revizije e, ambalažnih materijala, e, a njima ćemo se baviti unutar Europske strategije o plastici. Htio bih još jedan puta zahvaliti i ovome odboru i izvjestitelju na izvrsnom izvješću i veseli me uključivanje svih ovih odličnih ideja u konačno izvješće za parlament. Hvala lijepo. Hvala vam lijepo. E, rok za amandmane je 31. kolovoza u 1 e, popodne. Evo, i gospodin izvjestitelj ima riječ. E, hvala lijepo. Koliko vidim, većina nas se slaže. Naravno, ne možemo sve ovo provesti preko noći. Međutim, ono što možemo napraviti danas moramo i učiniti danas. Eh, bio sam iznenađen. Eh, nedavno sam u Litvi eh, otišao u supermarket i svaki krastavac je imao posebnu plastičnu ambalažu na sebi. Dakle, mm, evo i danas u hotelu mm, uzeo sam čašu staklenu čašu i pored nje plastičnu čašu koja je zapakirana u plastiku. Dakle, to je besmisleno. Doista se moramo suočiti e, s ovakvim e, stvarima i možemo u tim primjerima izbjeći upotrebu plastike. E, vrlo me veseli što se slažete sa mnom u pogledu sljedećih koraka i zaključka ovog izvješća. Hvala vam lijepa. E, ponavljam, amandmane treba podnijeti do 31. kolovoza u 1 sat popodne. Treba vam više informacija, više e, obrazovanja i više financijskog e, poticaja. Potrebno nam je i više istraživanja novih tehnologija u području zamjene plastike i reciklaže ne vjerujem da je moguće imati potpunu biorazgradivost kada se radi o plastici. Hvala vam lijepa, a sada prelazimo na sljedeću točku, osmu točku, e, koja se bavi našim obvezama u području okoliša i njihovom usklađivanjem. E, gospodin e, izvjestitelj, gospođa izvjestiteljica, imamo 20 minuta za našu raspravu. Evo, izvolite. Hvala lijepo. Ovo e, je mišljenje u odboru ENVI, u odboru za okoliš, e, vrlo osjetljivo. Dakle, potrebno je uskladiti e, sve naše obveze u području politike u okolišu. Moramo poboljšati sve čimbenike koji čine EU politiku i također moramo pojednostaviti e, komunikaciju, učiniti je transparentnom za javnost, a jednako tako smanjiti i administrativna opterećenja. E, pozdravljam e, pojednostavljenje i ove direktive, posebno kad se radi o upotrebi životinja za znanstvene svrhe. Tu govorim o bazi podataka e, sa slobodnim pristupom sa svim ovim statistikama. Takva bi nam baza podataka e, omogućila da češće e, pratimo kako se životinje koriste u znanstvene svrhe. A isto tako vidjeli bismo kako su ozbiljni naši postupci vezano za vrste koje su recimo neljudski primati i tako dalje mm, moramo zadržati ovo izvješće, e, izvješćivanje i napuniti ga ne samo sirovim e, statistikama, već dati i jedan opći pregled situacije. U, prvom, e, u prvoj fazi vezano za životinje koje se koriste u znanstvene svrhe, u mnogim je slučajevima prerano odrediti u, okviru, u kojim okvirima se trebamo zadržati. E, sve do studenog 2020. E, a nakon toga svakih pet godina provodit će se revizija ove direktive. A e, ja ću održati prezentaciju u parlamentu o nasljedniku ove direktive vezane za životinje i znanstvene istraživanja. Jako dobro, hvala vam lijepo. Izvjestiteljica u stijeni Zandra ima dvije minute. Izvolite. E, hvala predsjedavajući. E, imam osjećaj e, da ova točka kojom se sada bavimo zaista bitna. Moramo se osvrnuti na to što komisija planira i ovdje se spominju različite direktive, direktiva o odgovornosti prema okolištu i direktiva koja kaže što moraju činiti osobe koje se bave proizvodima od e, drva. Ovo ljeto imali smo dva negativna događaja u Galiciji u kojem e, okviru komisija želići dalje. Ne možemo imati takve ekološke incidente koji posve uništavaju okoliš, vodu, zrak. E, radilo se o gradilištima željeznice se e, za vrlo brzo vlakove. E, mnogo se drva e, iznijelo iz, ili posjeklo u okolnim šumama i to je nanjelo značajne ekološke štete okolišu. Što ako se, doga, ako se uništi krajolik i to se u Galiciji stalno iznova događa. E, I bolje e, bi komisija trebala saslušati zemlje članice i onda donositi izvješća i mjere koje se onda konkretno mogu provoditi jer e, to je samo onda opisivanje situacije, a ne djelovanje. Mi kao društvo imamo osjećaj da je komisija tašta o kod stvaranja ove direktive koja je tako od središnjeg značaja, no na kraju e, nemamo e, sadržaja koji je primjenjiv ili e, ima utjecaje ova, ova situacija nije održiva. Gospodine Vajc, e, pozdrav svima. E, ne, kada iako um, pozdravljam ekološke ambicije svoje kolegice, ne shvaćam kakve veze to ima sa ovim izvješćem, no uh, komisija uh, čini dobro što traži uh, strože obveze izvješćivanja u sveze pridržavanju ekoloških standarda zemlje članice moraju ispitati koliko izbjegavaju ili umanjuju provedbu tih e, propisa. Statistika ne vodi nikamo. Vidimo koliko e, pate životinje posebice u proizvodnji kozmetike. Ciljna je definicija e, da se i to uključi u statistiku, dakle da se uključi i pokusi na životinjama u kozmetičkoj industriji. Hvala lijepa nemamo daljnjih javljanja za riječ i stoga molim e, e, direktora opće uprave Envi da nam se obrati. Izvolite, imati riječ. Hvala lijepa predsjedavajući i hvala izvjestitelju i izvjestiteljima u sjeni na ovom e, zakonodavnom e, prijedlogu da se uhvate u koštac s ovom teškom temom i da shvate što e, komisija predlaže. Htio bih se zahvaliti posebice izvjestitelju na konvergentnoj uporabi e, koju e, on pokriva u svom izvješću, dakle u svim e, ovim aspektima, dakle konvergencija uporabe između Europskog parlamenta, parlamenta posebice vašeg odbora i Europske komisije postoji. Postoji jedna točka i jedan izvjestitelj u sjeni je to spomenuo gdje se dakle razlikuje mišljenje komisije i parlamenta a to je amandman koji se tiče direktive o pokusa na životinjama komisija briše E, konvencionalne izvješća koje smo do sad imali, koje smo sada podnosili sada e, vijeću i parlamentu. Parlament traži modernizaciju takvog sustava e, izvješćivanja. Htio bih inzistirati i pozvati članove ovog e, odbora da razmisle opet e, i e, da opet razmisle o ukidanju konvencionalnog izvješćivanja. Ja bih spomenuo činjenicu da Europski parlament neće biti ostavljen u mraku komisija predlaže modernizaciju u cjelovitog e, postojećeg sustava izvješćivanja kako bi dala e, mogućnost djelovanja javnosti zemljama članicama, ali i da je mogućnost e, zemljama članicama da skupe E, podatke o tome kako ispunjavaju te obveze zemlje. Članice, će slati podatke Europskoj komisiji, a Europska komisija će e, izvješćivati godišnje Europski parlament, e, ali i vijeće sve o ovom pitanju. Dakle, govorimo o statističkom izvješću, ali podaci nikad neće biti e, predstavljeni e, vijeću ili parlamentu kao ni izbrojke, Komisija će uvijek e, nastojati naglasiti koja je ulogu imaju podaci i što znači sukladnost e, e, sa raznim obvezama iz ovih e, direktiva i parlament će moći stalno nadgledati način na koje zemlje članice ispunjavaju obveze iz direktive o pokusima na životinjima i vidjet ćemo kako komisija provodi svoje E, obveze kako bi se osiguralo da se e, direktive poštuju. Ako se slažete sa povlačenjem članka 57 kojeg predlaže komisija. Ne odrećete se nadzora nad Europskom komisijom i nad zemljama članicama i nad vijećem i htio bih vas potaknuti da eh, promislite eh, o ovom amandmanu. Također sam primijetio eh, i uzeo u obzir ono što su i vaši kolege rekle, htio bih vas potaknuti da napravite razliku između općenitog pregleda eh, i eh, slučaja nepoštivanja eh, tih obveza u praksi komisije slijedi dvotračni pristup, moramo vidjeti ukupnu sliku, a ovaj E, zakonodavni e, prijedlog je o globalnoj slici, dakle modernizaciji sustava izvješćivanja na području e, okoliša, a istodobno daje mogućnosti javnosti u zemljama članicama i da ta globalna slika će biti jasnija i političkim institucijama Europske unije, a različito iako je povezano sa tom globalnom slikom su e, slučajevi koje ste spomenuli koji su se dogodili u Galisiji. Pogledat ćemo što je bilo i što se dogodilo u tom području. No to je druga tema, dakle pojedinačni slučajevi nepoštivanja zakonodavstva. Hvala predsjedavajući. Hvala gospodine direktore i sada izvjestitelj ima riječ. Hvala predsjedavajući. Htio bih e, e, nešto još reći u vezi određenih pitanja. Ovo je tehničko izvješće kao što je rečeno, a cilj je da se pojača transparentnost europskim građanima, ali i pravila e, za bolji okoliš i pitanje koje e, je postavljeno u vezi izvješća. Hoće li to će nas e, natjerati na daljnje razmišljanje, no e, glavni cilj koji moramo uvijek slijediti jest e, da nije dovoljno samo donositi propisi i samo komunicirati. Moramo precizno utvrditi sve kako bismo mogli preispitati u kojoj mjeri e, komisija zaista e, ispunjava svoju dužnost o izvješćivanju i nadzoru po pitanju ekološke politike. To je e, cilj i građana i dakle naš je cilj da bolje međusobno reagiramo. Hvala. Dobro, zaključujem ovu točku i molim vas podnosite amandmane do treće rujne. To je malo bolji rok, a sada nastavljamo sa sjednicom koordinatora, a naš sastanak nastavljamo u 14.30. Hvala lijepa. Imate pet minuta stanke i onda počinjemo sa sastankom koordinatora veoma točno na vrijeme. Hvala lijepa. Hvala prevoditeljima i e, doskora.